rasprave dakle, o privatnom sektoru i razvoj. Dajem riječ izvjestitelju na četiri minute. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Moj izvještaj o privatnom sektoru i razvoju nudi rješenja za ogromne financijske nedostatke koje imamo u programu za razvoj za sljedećih 15 godina. U proteklih 15 godina vidjeli smo brojne dokaze o tome kako ispraviti greške iz sadašnjih 15 godina. No jedna milijarda ljudi još uvijek živi na manje od 1,25 dolara na dan, a više od 800 milijuna ljudi nemaju dovoljno hrane. siromaštvo nećemo riješiti e, milostinjom tek e, stvaranjem bogatstva možemo iskorijeniti siromaštvo imamo 15 godina da to ispravimo sa novih 17 ciljeva održivog razvoja koje smo najavili prošle godine no kako ćemo to sve isfinancirati kako ćemo iskorijeniti siromaštvo u svim svojim oblicima svugdje e, pa to je vrlo skupo Ublažavanje klimatskih promjena koštat će nas 250 milijardi dolara. Eto, samo to. E, konferencija UN-a o trgovini i razvoju govori o tome da nedostaje sredstava u iznosu od 2,5 bilijuna dolara za e, ciljeve održivog razvoja to je neizreciv iznos, to, je potpuno neshvatljivo našim e, poreznim obveznicima. I to je iznos kojeg naši porezni obveznici koji se već teško nose s krizom ne mogu uopće smisliti da će oni to morati snositi. I dakle, mm, taj se jaz može nadomjestiti samo uz sudjelovanje privatnog sektora. Ne kroz više poreza, već kroz partnerstva No prije toga moramo stati na kraj poreznoj utaji u zemljama zbog koje dolazi do gubitka od jednog bilijuna dolara godišnje. Taj novac e, se nalazi u računima offshore kompanija i mi moramo osigurati da novac ostaje u zemlji u kojoj i nastaje i da se iskoristi za razvoj tih zemalja. Zatim moramo zatražiti od svih zemalja e, OECD-a da ispune svoj cilj e, od 0,7% BND-a. Zatim, moramo uključiti privatni sektor, zato što je privatni sektor taj koji stvara 90% radnih mjesta u zemljama u razvoju. A tu su onda još i donori, civilno društvo i trgovinski partneri. Četvrto, javno-privatno partnerstvo mora mobilizirati dugoročne, a ne kratkoročne prioritete. I privatni sektor mora biti, e, mora raditi po pravilima javne nabave te biti podložan nadzoru i provjerama. To znači da moramo pozvati privatni sektor da ulaže u zgrade, škole, u navodnjavanje, u ceste, luke, zračne luke, u e, osnivanje pogona za preradu mesa, voća i povrća i sve to u zemljama u razvoju i to sve u partnerstvu sa javnim sektorom. A naravno tu će pomoći i Europska razvojna pomoć. Ako budemo uspjeli jednoj milijardi ljudi koji žive u siromaštvu, ako im uspijemo ponuditi dostojan život i plaću, to moramo sada napokon učiniti. Eto, zato predstavljam ovaj izvještaj ovom parlamentu i želim zahvaliti kolegama iz odbora za razvoj i svih političkih klubova koji su mi pomogli i posebice e, zahvaljujem Ingrid Grosemar na vrlo napornom radu. Hvala vam. Thank you, Hvala vam, a sada spontano javljanje za riječ. Prvi govornik je gospodin Venta. Dziękuję, sektor hvala vam privatni sektor predstavlja 80% BDP-a zemalja u razvoju on je ključan za gospodarski razvoj za inovacije i za stvaranje radnih mjesta no vrlo često nedostaje infrastruktura i nedostaje e, ulaganja zbog toga tvrtke koje ulažu u zemlje u razvoju moraju biti i socijalno odgovorne, moraju promicati e, održivi gospodarski razvoj i e, poticati otvaranje novih radnih mjesta. Vrijedi ulagati u, tim, e, u te zemlje, no paziti da se pritom štiti okoliš. Iskorištavanje lokalnih potencijala je korisno za obje strane. E, valja ulagati u edukaciju zaposlenika jer će se na taj način unaprijediti kvaliteta njihovog života. Europske tvrtke bi trebale poštivati međunarodne propise. Moramo izbjeći bilo kakav oblik zloupotrebe. A u slučaju e, problema treba osigurati e, sudske postupke u zemljama u kojima je tvrtka aktivna. Sljedeći govornik. Dopustite najprije da čestitam izvjestitelju. Vjerujem da je privatni sektor jedino rješenje za borbu protiv siromaštva. Ciljevi održivog razvoja, njih je 17 prema riječima izvjestitelja, no moramo vidjeti koji su rezultati tih ciljeva, jer male i srednje poduzeća Europske unije i su više su fra, e, fragilni, u, dovedeni u pitanje ovom krizom i tome se može protiv toga se može boriti protiv e, izbjegavanja, borbom protiv izbjegavanja plaćanja poreza i vidimo u osnovom što se događa na temelju dokumenta iz Paname. E, privatno javno partnerstvo jako je važno za privatni sektor, to je način da se stvori dana vrijednost i da se razvije radna snaga. Države članice i komisija moraju uvidjeti da podrška privatnom sektoru ne znači bogaćenje nekih ljudi, već da se pomogne gospodarskom razvoju svih država članica. Gospodin Marijas. Hvala vam. Kad je riječ o zemljama u razvoju, moramo očito je da imamo nekakvu drugačiju politiku. Prema njima imamo još uvijek kolonijalne e, interese. Izgleda kao da pokušavamo svih pozvati da prante zapadne modele. Samo privatni sektor mora intervenirati, no pritom se e, gubi javna kontrola nad aktivnostima tih e, zemalja, tih tvrtki, pardon. Multinacionalne tvrtke djeluju na takav na, na način da stvaraju brojne probleme. Ulaganja u takvim zemljama ne e, rješavaju probleme nedovoljnog razvoja, samo ih pogoršavaju i doprinose ekološkoj krizi. No, pritom e, potiču sve veće migracijske tokove i iseljavanje ljudi. Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedniče. Očito je da postoji e, veliki financijski jaz kad je riječ o financiranju razvoja. Kad je riječ o službenoj razvojnoj pomoći, e, moramo potaknuti i mobilizirati privatni sektor ako želimo riješiti globalne izazove. Mislim da ćemo jedini na taj način uspjeti to riješiti. Ali moramo osigurati dobro upravljanje i transparentnost i vladavinu prava i to mora biti dakle um, stabilno za sve. Kada privatne tvrtke uđu u područje privatnog um, razvoja moraju dakle poštivati uvjete na terenu, ono što čine mora ići prema iskorjenjivanju siromaštva, moraju mm, štititi okoliš, e, lokalni način života, prava autohtonih stanovnika, žena i tako dalje. I smatram da ako uspijemo uspostaviti takav oblik komunikacije između privatnog sektora i e, ostalih e, organizacija možda ćemo nešto uspjeti postići hvala vam a sada gospođa morvaj hvala čestitam gospodinu devi i dopustite da izložim tri kratka modela o suzbijanju siromaštva u zemljama u razvoju prvi Veliki zapadni ulagači, uključujući multinacionalne tvrtke, odlaze u to područje, koriste poljoprivredno zemljište i prirodne resurse i otvaraju e, radna mjesta za lokalne ljude. Drugo, slanje jako puno hrane, provodeći dumping na tržištu i na taj način ne dopuštajući lokalnim poljoprivrednicima da prosperiraju. I treće, podržavanjem lokalnih malih i srednjih e, poduzeća i podržavanjem malih e, poljoprivrednika. Koje, koje od ova tri oblika biste vi odabrali? Hvala vam, a sada riječ imam povjerenica Tyson. Hvala vam. Uvaženi predsjedavajući, uvaženi zastupnici, gospodine izvjestitelju. Sa zadovoljstvom sam pročitala vaš izvještaj o privatnom sektoru i razvoju. E, znatan je to doprinos naporima institucija Europske unije kad je riječ o ulozi privatnog sektora u razvoju. Ovaj izvještaj odražava prioritete i izazove koje je komisija istaknula u svojoj komunikaciji iz 2015. o ostvarivanju e, održivog rasta u zemljama u razvoju, te u zaključcima vijeća iz lipnja i prosinca 2014. Najveći izazov je još uvijek ostvariti uključiv i održiv rast te stvaranje dostojanstvenih radnih mjesta. Očekuje se da će broj stanovnika u Africi se udvostručiti do 2050. Stoga im moramo pomoći da stvore barem 400 milijuna radnih mjesta. To traži održiva ulaganja kako bi se diversificirala njihova gospodarstva i povezala na globalne lance vrijednosti. Službena razvojna pomoć je važna, ali nije dovoljna. Mobilizacija domaćih resursa je ključna i moramo kapitalizirati i privatna ulaganja. E, okvir za spajanje privatnih i javnih ulaganja Europske unije je ključan za ostvarivanje e, ciljeva vanjske politike i to dakle kroz korištenje javnih i privatnih fondova. Europska, platforma Europske unije za blending, dakle za, spajanje javnih i privatnih sredstava, uključuje i sudjelovanje privatnog sektora u tom kontekstu, gospodine e, predsjedavajući, ja očekujem da iz programa za resurse za razdoblje od 2014. do 2020. 4,8 milijardi eura bi moglo povući barem 66 milijardi eura iz financijskih institucija i privatnih e, sektora te partnerskih zemalja iz subsaharske Afrike, Azije i Latinske Amerike komisija želi osnažiti lokalno vlasništvo ovakvih projekata time što će uključiti partnerske zemlje i regionalne organizacije. Ova strategija će se provoditi i kroz inovativne instrumente, inicijative za poljoprivredu ili za električnu e, infrastrukturu i time se želi promicati ulaganje u e, poljoprivrednu infrastrukturu ili ostalu infrastrukturu. Suradnja privatnog sektora i e, nevladinih udruga su, e, je ključan element u našoj strategiji. Potrebna su nam partnerstva koja će održivo staviti u sam centar svojih strategija i koji će promicati inovativne poslovne modele. Komisija će uložiti preko 2 milijarde eura u podršku razvoja e, lokalnog privatnog sektora te poticati uključiva i održiva ulaganja do 2020. Komisija će tu strategiju provoditi kroz nacionalne i regionalne indikativne programe te kroz tematske programe. Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, europska gospodarska diplomacija može pomoći mobilizirati ulaganja e, uz brojne dobrobiti i za zemlje koje šalju i za zemlje koje dobivaju novac. No potrebna je velika potpora ako želimo ostvariti ta ulaganja u rizičnim dijelovima svijeta. Intervencija privatnog sektora je ključna i za transformaciju ciljeva e, dakle ciljeva održivog razvoja te za obveze preuzete oko klimatskih promjena. Sve to u koordinaciji sa zemljama članicama i uz potpuno poštovanje načela subsidijarnosti. To je pristup komisije koji je u potpunosti u skladu sa ciljevima um, održivim ciljevima održivog ciljevima održivog razvoja i programa iz Addis uh, Abebe. Želimo raditi zajedno prema ostvarenju tih ciljeva u zemljama u razvoju. I zato vas molim da nam pomognete da iskoristimo ovu priliku. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala vam, ovim e, zatvaramo ovu točku dnevnog reda.